I would like to start the Evo, ja bih volila sada početi naš sastanak, jer vrijeme leti, prema tome e, da pozdravimo sve koji su se došli i da počnemo s točkom prvom dnevnog reda. put vas želim i obavijestiti da će naš sastanak e, biti prenošen uživo na web stranici. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda koji vam je na vrijeme dostavljen. Ja bih samo predložila jednu malu izmjenu s obzirom na sutrašnji program. Naime, sutra smo predvidjeli pod točkom 8 nacrta našeg dnevnog reda sastanak sa prvim potpredsjednikom Europske komisije Francom Timmermansom. Međutim, nažalost je on morao hitno otputovati u Italiju u vezi izbjegličke krize, zbog toga ga sutra, zbog toga sutra nećemo imati tu predviđenu točku dnevnog reda rasprave s njim, nego bi naš sastanak postao umjesto u 9, će zbog toga početi u 10 sati. Ali naše tajništvo je svima još uputilo dodatne mailove da ne zaboravite da sutra počinjemo u 10. Inače drugih nemamo izmjena u dnevnom redu, ako nemate vi nikakvih prigovora smatram da je dnevni red uz ovu modifikaciju sutrašnjeg početka u 10 usvojen. A zatim bih skrenula drugu točku dnevnog reda, a to su objave predsjedavajućeg. Imamo samo jednu i to je da vas podsjetimo da ovog tjedna imamo sastanak sa parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe. Ako se sjećate, oni su predložili da dođu k nama i nas posjete ovdje u Briselu u našim prostorijama i to će biti u srijedu 23. rujna između pola dva i tri sata u sobi u ovoj zgradi ASP na petom katu E2. I polit Klubovi zastupnika su već dostavili informacije koje, za koje bi kolege volili da sudjeluju iz njihovih redova, ali sad naravno taj sastanak nije baš iz, iz, isključivo u nadležnosti našeg odbora, jer on je otvoren za sve iako smo mi jasno najpozvaniji da tamo budemo. Prema tome, ko Kod želi od naših članova biti tamo više nego dobrodošao. Inače nema prijevoda, bit će cijeli sastanak i sve će se odvijati na engleskom jeziku. Tako da za one koji imaju problema s engleskim, ja i ne mogu zbog toga doći, moram se ispričati, ali to je bila jedina mogućnost. Jer kao što znate, parlamentarna skupština dolazi kad kad u Briselu toko godine, tako je do toga došlo. Sad prelazimo na točku 3, a to je reforma izbornog prava, izbornog prava u Europskoj uniji, dakle izbornog zakona i tu imamo dva izvjestitelja, kolegu Lajnena i mene osobno. Ja vam mogu reći da smo trenutno u fazi razmatranja amandmana koje ste vi dostavili na vrijeme i mi smo sastavili ovdje već i zapravo skupili sve amandmane koje smo dobili i na izvješće i na rezoluciju. Imamo 84 amandmana na izvješće, sve skupa, 284, a 76 na sam izborni zakon i 208 na, e, na za našu rezoluciju zakonodavno Radili smo skupa s vama izvjestiteljima u sjeni i pokušavali smo našim sastancima doći do nekih kompromisa. Još uvijek smo u fazi e, traženja i postizanja nekih kompromisa i pokušavamo naći najbolje formulacije u tim kompromisnim situacijama. Imat ćete dakle konačna rješenja definitivno kompletirana do kraja ovog tjedna. I podsjećam vas da je rok za glasanje 28. A što je nas, o ovom izvješću u našem odboru 28.9. na našem sljedećem sastanku AFKA i zatim ćemo na sljedećoj, bi voljeli barem na sljedećoj plenarnoj u listopadu u Strasburu e, glasati o tome ali u svakom slučaju raspravu voditi. I moram vas podsjetiti da jedan od izazova koji, s kojim se ovdje suočavamo dolazi zapravo od vijeća, jer na, u vijeću nam treba jednoglasnost, a procedura usvajanja u vijeću je kroz e, postavljanje zahtjeva od nacionalnih izaslanstava da se vidi u kojoj mjeri je to usklađeno sa njihovim nacionalnim zakonima. Moramo biti naravno mi realistični, moramo vidjeti u kojoj mjeri ovo zapravo se opće razlikuje od izbornog zakona 1976. u čemu i zašto. I isto tako, prema svemu što mi čujemo od vijeća, to je jedno poprilično veliki izazov, Stoga, na primjer, je došlo do te ideje o jednom međunarodnoj popisu, međunarodnoj listi. Mi znamo da se napravi, znamo da je to jedan od preduvjeta o kojem će vijeće raspravljati, ali to zato što zapravo do sad još dobili prijedlog od nas, od parlamenta kojim je došao. Ako želite promijeniti Europski izborni zakon, i mi moramo biti vrlo realistični i znati pritom, dakle, biti svjesni toga da neke stvari možete postići u vijeću, ali ovdje su politički pragovi krajnje teški i visoki za nas i zato je jako teško tu privoliti vijeće na neke izmjene ili da odustanu, mislim, procedura je njihova, potječam jednoglasno. Prema tome, ako možda ćete kasnije nešto reći, ako imate još šta kazati u vezi s tima, sad bih riječ dala kolegi Lajnenu. Moj mikrofon radi. Ne znam da li vaša tehnika funkcionira. Imamo li nekog od tehničara u blizini da nam pomogne? Da, gospođo predsjedavajuća, drage kolegice i kolege. Prvo je to vrlo lijepo i zapravo ako nas raduje da je tako veliko in zanimanje za to ovu temu. 284 amandmana to po, pokazuje koliko nam je važna ta tema. I mislim da je čitavom nizu pitanja smo već uspjeli ili smo na putu da postignemo jedan vrlo široki konsenzus, kao što je pokazao već naš prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. Dakle, svi žele, da ne kažem, dakle, praktički svi žele više transparentnosti i demokrati europske standarde kod e, kandidiranja naših ljudi za bilo koju dužnost, a posebno kod kandidiranja glavnog čovjeka, dakle onog kog mi kandidiramo za predsjednika Europskog parlamenta, onog našeg špicen kandidata. Isto tako mnogi smatraju i da se e, prisutnost, prepoznatljivost i uočljivost u javnost Europskog parlamenta treba pojačati i popraviti. I mislim da tu isto postoji jedan uglavnom široki konsenzus o tome. Svi smo mi zatim na putu da se kod evropskih izvora kao jednog od temeljnih vrijednosti, jedna od temeljnih vrijednosti Evropske unije mora poštivati i čuvati gender equality, odnosno ravnopravnost, e, rodna ravnopravnost. I zato moramo paziti koje će biti formulacije u tekstu zakona i svim provedbenim aktima korišteno, da se to upravo i poštuje. Nadalje, mislim da nemamo nikakvih posebnih problema sa manjim stvarima kao što su recimo rokovi za podnošenje listi kandidata, kao nemamo, što nemamo nekih velikih problema ni s time da se rezultati ne trebaju objavljivati ni u kom slučaju prije nego što bira lišta budu zatvorena. To mislim da je pravilo svim zemljama, pa čak i u nacionalnim zakonima. To su dakle one stvari gdje smo mi svi postigli jedno manje više široki konsenzus u suglašenju, ali imamo neka druga pitanja kojima još treba razgovarati. Jedna od tema je minimalni izborni prako 3 do 5% za ulazak u parlament. To je nešto gdje se treba još govor, razgovarati. Zatim, mislim da trebamo i dalje našu valjanost i učinkovitost Europskog parlamenta zadržati u fokusu, jer mislim da, vidite, ako bi mi išli na ovu izmjenu ovog što piše u Europskom izbornom zakonu, onda bi mi zapravo djelovali nacionalne zakone i da oni u većini zemalja smanje svoj izvorni park na 2% samo i zato o tome trebamo još e, vjerojatno dosta razgovarati. A sad vraćam riječ našoj kolegici Hübner ako ona želi nešto reći. Da zapravo samo nešto malo. Mi svi znamo kako nacionalne parlamenti i ostali prilaze evropskim, parlament, evropskim izborima u praksi. Dakle, kako to rade nacionalne zemlje članice. Jer mislim da je jedna od naših izazovnih misija da tu upravo i e, uklonimo sve kulturne barijere koje postoje kako bi se na isti način tome pristupalo i kako bi se na isti način u svim članicama percipiralo to što je Europski parlament i što znače ti izbori i kako njima pristupiti. I kako bi se to oni, kako bi na jednako svi shvatili koliko je to važno i kako bi na taj način upravo europsku dimenziju tih izbora pojačali. Mislim da to nije sad samo stvar tehničke prirode da mijenjamo neka pravila, nego je da je to promjena jednog mentaliteta političkih stranki, političkog života i svih snaga koje djeluju u svakoj nacionalnoj zemlji članici. Da se shvati zašto znači u cijelosti biti evropsko šta je to evropsko u kojoj mjeri to de facto djeluje na njih koliko je važno. I mislim da upravo te kulturne barijere koje potiču od tih jako, jako nacionalno obojenih pristupa europskim izborima su ono što mi trebamo ukloniti. A sada bih otvorila, u svakom slučaju, sad bih otvorila našu raspravu o toj temi. Prvi nam se javio kolega Džedžih Šeflin. Dobro. Evo, imam i mikrofona, <laughs> imam i glas i dobio sam riječ. Hvala lijepo predsjedavajuća. Mislim da smo već godinama raspravljali o tome, a svi mi znamo o čemu govorimo. Upravo o tome da se paneuropska lista postoji, internacionalna transevropska i tako dalje. To smo, na razne načine smo mi to zvali. Ali mislim da ta lista za nju zapravo još nije kućno trenutak, nije još zrela situacija da se to zapravo počne realizirati. Imali smo rasprave u prošlom parlamentu o tom. Moje osjećaje da i sam Europski parlament duboko podijeljen u odnosu na to pitanje, pogotovo one male zemlje članice koje se boje da bi ta panevropska lista kad bi nastala, njih sve odgurnula na stranu, marginalizirala i možda čak izbacila. Naravno, barem postoji taj strah. I tako je to do sad bilo, to definitivno. Mislim da u svim većim klubovima, koliko se ja sjećam, isto tako ima takvih nekih strahova. Prema tome, ako treba, ništa bilo šta od toga treba ispasti ja znam da ima ljudi koji tu inicijativu jako predano guraju, onda mislim da je to nešto što se, od se treba e, raspravljati na jednoj posebnoj konvenciji koju tog treba sazvati, ali to je stvar za budućnost. Inače se u cijelosti predsjedavajuće slažem s onim što ste rekli u vezi parlamentarnih izbora kojima treba naglasiti i dati jednu jako europsku dimenziju. I e, to je naime uvijek jako teško, barem iz mog iskustva i većina vas to misli, a ti izbori se nekako stalno mm, rastežu i uvlače u svaku nacionalnu sferu. Zato što kako ćemo, to se uglavnom tamo onda instrumentalizira i drug će na to gleda. Sad kako ćemo mi doći do one faze u kojoj će evropski parlamentarni izbori stvarno postati evropskim izbori, to je nešto što naš parlament od samog početka muči i mi to želimo postići, ali te promjene, ako te promjene u sustavu kojima, koje mi sad želimo postići, doista ojača tu evropsku dimenziju kod izbora, onda će to biti vrlo korisno. I barem takva su bila moja iskustva, znate, kad god sam pokušao govoriti i počeo govoriti o evropskim temama u Mađarskoj, ljudi su me gledali ogromnim očima i rekli, o Bože dragi, ali mi nismo ništa o tome zapravo znali, jer većin onog što ljudi znaju je samo on de facto potiče iz medija i kako oni nešto razumiju, kako oni to predstave i zašto, to su jasno sasvim druge priče. I ja se u cijelosti slažem da nam treba isto tako jedan određeni prag. Već smo čuli sve argumente za taj izborni prag, kako, koliko ćemo ući ili ne u parlament. Neću ih sad ponavljati, ali mislim da bi čak bilo poželjno da imamo tu uniformnu stopu, da to bude dakle isto u svih 28 zemalja članica. Jer napokon mi govorimo o jednom parlamentu koji bi trebao barem u idealnom svijetu treba odlučiti barem o tim vlastitim pravilima kako se u njega ulazi i kako on to funkcionira. A to bi onda trebalo biti unificirano. Mislim da još niste rekli o tom danu glasanja i kad će konačnom roku kad će biti objavljeni rezultati. Koliko ja razumijem, dan glasanja je još uvijek otvoren i e, za određivanje, dakle prepušten zemlji članici da ona bude ta nadležna koja će to odrediti. Ali objavljivanje rezultata mora biti u istom trenutku. I do kog ste onda zaključka došli glede različitih vremena u kojima ćemo mi svi ići na izbore u nacionalnim zemljama. Dakle, šta, to je moje pitanje vama. Šta ste o tome, dakle, odlučili na kraju? Hvala lijepo, a sada Morten Messerschmidt. Evo moram, dakle to u dvije stvari u istom času naprijed da aktiviram mikrofon i stisnut gumbi je ovo drugo. Dakle, prvo bih e, istaknuo kako se slažem sa onim što je Čeđe rekao. Mislim da je ova jedna panevropska internacionalna lista još uvijek nešto što je nije situacija dozrela za to. Jer mislim da se evropljani se nikako još ne gledaju kao jednom velikom nacijom koji su se koja ima sad različite svoje narode sa nekim pojedinostima, ali da spadaju u jednu cijelinu. I koliko god mi to želi, još nije došao trenutak. Međutim, e, moram reći u svojoj poniznosti, dakle, da postoji samo uvijek jedan glas koji je koji važe za sve u Europskoj uniji ili Europskom parlamentu ili to. Dakle, kogod sluša uvijek čuje samo jedan jedini osuglašeni glas, glas prevodioca. Inače, svi ostali imaju glasove koji govore o svojim stvarima i vuku na razne strane. I mi znamo da je, naravno, ta tolerancija koju smo mi njegovali stoljećima dok nismo došli do ove demokratičnosti danas, i znamo da je to ono što su naši ideali, nadamo se da će ta tolerancija, transparentnost, demokratičnost i vladavina prava, odnosno pravna država koji spadaju skupa, da će to biti ono što će prevladati i kod svih. Međutim, isto tako znamo da je ono što je najbolje kod toga što mi želimo postići u ovim reformi zakona će koristiti upravo jačanje tih vrijednosti. Ali s druge strane znamo da sve ono drugo što bi tu moglo jako nas ograničiti bi moglo i štetiti upravo tim temeljnim vrijednostima Europe da ne napavljamo njima. Mislim da je to dakle ono mišljenje naše stranke kluba zastupnika ECR-a. Da, hvala lijepo, ali mislim da vi govorite, ipak govorite samo u svoje ime svog kluba zastupnika glede ove naše liste o kojoj se isto govori internacionalne sve evropske. Da, riječ je naravno o kulturnim razlikama u gledanju na to što se i ponavlja kroz sve ovo. Hvala. Mikrofon funkcionira. Zahvaljujem predsjedavajuća. Htjela bih vrlo kratko reći dvije stvari. Kao prvo, želim spomenuti pitanje zastupanja žena, odnosno njihove zastupljenosti. Čula sam e, da ste spremni na to da unutar amandmana zadržimo jednu takvu odredbu koja može biti čak i opća, dakle možemo je prilagoditi različitim zakonodavstvima. Mislim da moramo ovdje imati upućivanje na to da izborni propisi moraju osigurati jednako spolovo, naravno na različite načine, ovisno o tome kakav je izborni zakon na nacionalnoj razini. Drugo što e, želim reći, a mislim da bismo na tome trebali još malo bolje poraditi, jest nešto o informacijama o pripadnosti nacionalnim političkim strankama. Prvi dio vašeg prijedloga je u redu. Možda bismo trebali još nešto više reći o olakšavanju i o pojednostavljivanju. U svakom slučaju mislim da je to važno pitanje i da predstavlja vrlo dobar rezultat, a to je to što na biračkim listićima e, mi ćemo imati informacije o pripadnosti određenoj stranci, odnosno političkoj europskoj stranci. Još nešto želim dodati e, što se tiče jednog susreta kojeg sam nedavno imala sa nacionalnim predstavnicima. Oprostite, izgleda mikrofon ne funkcionira. Evo ovaj ipak sad radi. Dakle, e, susrela sam se sa parlamentarcima, zastupnicima iz Nizozemske. izgleda da oni smatraju da niža stopa sudjelovanja na europskoj razini na izborima u odnosu na nacionalne izbore e, obično je to tako, ali nije uvijek tako. Dakle, zbog toga dolazi do manje demokratičnosti u biranju nacionalnih predstavnika. To bi značilo da trebamo dati moć veta i nacionalnim parlamentima u odnosu na europsko zakonodavstvo. Smatram da je jedan od važnijih problema koje ćemo u buduće imati sljedeći, a nisam sigurna možemo li taj problem možda riješiti kroz izborni zakon. To je problem nedostatne komunikacije vezane uz izbore za Europski parlament. Ne radi se samo o komunikaciji u medijima, nego o službenoj komunikaciji, jer svaki, svaka država ima sustav komunikacije kroz televiziju, kroz druge, druga sredstva javnog priopćavanja. Tako se šire informacije u vezi s izborima i u vezi s aktivnostima političkih stranaka. Ja mislim da je jedan od problema još uvijek taj da trebamo zatražiti bolju kvalitetu u komunikaciji što se tiče informacija o europskim izborima. Pojedine države moraju učiniti nešto više. Ne znam možemo li to možda unijeti u zakon, ali jedan od problema s kojima se mi suočavamo jest e, nedovoljna percepcije nedovoljna percepcija demokratskog legitimiteta Europskog parlamenta, jer se ovdje radi o izravnim izborima, sami građani biraju svoje zastupnike, upravo kao i na lokalnim izborima, ali europski izbori smatraju se izborima koji imaju manje legitimiteta, Europski parlament nešto udaljeniji od građana i manje poznat. E-demokracija je pitanje e, ko, u koje ćemo trebati unijeti i ovakva pitanja. E, dakle, s jedne strane imamo premalo poznavanje institucije Europskog parlamenta, s druge strane imamo percepciju manjeg legitimiteta. To je paradoksalno zato što biračko tijelo je uvijek isto, uvijek isti birači biraju, ali e, prema nekim zastupnicima to je upravo tako da se europski izbori smatraju manje važnima. U to nije samo problem amandmana izbornog zakona, nego problem koji mi kao odbor trebamo postaviti. Ovo je jedna od tema koja je u našoj nadležnosti, a to je odgovornost, takozvana accountability Europskog parlamenta i Europske unije. Hvala. Thank you, Sylvie Hvala lijepa, sada Silvi Golar. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, ispričavam se što sam malo kasnila, ali prenijeli su mi ono što je već rečeno. Ja bih se vratila na pitanje transnacionalnih e, glasačkih popisa i e, pozivam vas da malo na, sa jednom intelektualnom sugoćem pogledate to pitanje. Europski parlament je prvi dom, on nije drugi dom u sustavu sa dva doma Ugovor kaže već sada da parlament sadrži predstavnike europskih građana i građanke. Mislim da dakle ovdje imamo krivu logiku. E, kasnije možemo reći da će možda vijeće nam staviti neke prepreke na put, ali ne radi se o tome, radi se o tome da, se, da ovdje imamo ugovori koji su već i potpisani od svih Vjerujem da vam svima se događa u vašim zasjedenim odborima da se postavite pitanje kako da branimo europske zajedničke interese. Jesmo li zabrani u nekoj regiji unutar Europske unije i jesmo li sposobni uopće raditi zakone koji će biti stvarno u interesu svih 500 milijuna građana. Možda da smo u manjini, ali mislim da vijeće po tom pitanju je u krivu. Mislim da je u krivu kada pokušava vidjeti koje su to raspodjele koje vada u Europskom parlamentu e, i da za kakvoću našeg grada i za naše kolektivno zajedništvo mi zapravo e, bi trebali raditi na taj način da vidimo da ovaj tu ovo tu izvješće da bi trebalo postaviti sve, i tražiti sve ono što stoji u ugovorima. Ako to ne učinimo, nećemo biti na razini zadatka. Još za na primjer, paveznu žene, mislim da trebamo biti precizni, trebamo izveći sve one sustave koje političari jako vole, koje e, im, gdje predviđaju određene pragovi granice za žene, ali su isto tako jednako sigurni da se ti pragovi nikad neće ispuniti. Hvala. Hvala, gospodin Žendovski. Hvala vam lijepa. Da, pa zapravo se ovdje radi o legitimnosti, o legitimnosti Europskog parlamenta. A ta situacija nije tako jednostavna kao što je prethodna govornica upravo rekla. Ne radi se tu o razmiricama između različitih većina u Europskom parlamentu i euroskeptičara. Sjetimo se i Njemačkog ustavnog suda. Njemački ustavni sud e, je dao izjavu uz ugovor o Lisabonu i zapravo je rekao da tu ovakvo tumačenje ne prihvaća. A Njemačka nije kritično nastrojena prema Europskoj uniji. Prema ugovorima parlament ima zadaću predstavljati građane Europske unije ali ne kao neka opća zajednica, abstraktna zajednica, već kao zajednica koja proizlazi iz nacionalnih struktura. Dakle, Europski parlament nije odvojen od nacionalnog konteksta, drugim riječima. Zašto o tome govorim? Pa zato što se u životu često događa tako da je ono bolje rješenje um, zapravo lošije rješenje i mislim da generalizacija ovdje škodi pronalaženju rješenja. Mislim da ne bismo trebali predlagati rješenja koje ne odgovaraju izbornim tradicijama u državama članicama sa vrlo dugom povješću. Primjerice, Britanci ne glasuju u nedjelju i oni imaju potpuno pravo da tako učine. I što se tiče minimalne dobi za glasanje, i tu imamo razlike. I zbog toga bi moja molba upućena kolegama, kolegicama bila ta da ne razmišljamo u tim kriterijima o legitimnosti Europskog parlamenta, a to je zapravo nešto gdje imamo bogatstvo te raznolikosti u državama članicama i stoga bi trebali crpiti nove ideje, a ne nasilno generalizirati te propise. Jer što će se onda dogoditi? Pa još će biti manji odaziv birača pri izborima za Europski parlament. Ako želimo jačati naše institucije, onda to trebamo učiniti, ali ne tako da to potpuno se odvojimo od nacionalnih konteksta ili da mislimo da je ovo što mi ovdje radimo puno bolje od onoga što se ti događa na razini država članica. I evo, kao što sam rekao, Njemački ustavni sud se već izjasnio po tom pitanju na vrlo kritičan način. A zašto to um, govorim ovdje? Pa ne zato što sam ja velik uh, pobornik tog suda, već zato što imam ovdje drugačije mišljenje o, pa i od onih koji primjerice dolazi iz Njemačke. Mislim da je u ovom slučaju odluka Njemačkog ustavnog suda zapravo vrlo dobro upozorenje. Dakle, parlament ne smijemo odvojiti od nacionalnih sustava koje, koje postoje. Hvala lijepa. Richard Corbett. Ja sam već u prošlosti objasnio zašto smatram da su niz ovih prijedloga ili e, nemoguće za izvesti ili nepoželjni. No, izjava gospodina Messerschmitta me poziva da sad ipak obranim neke, barem od prijedloga izvjestitelja. Vaši komentari kažu da demokracija tako i nakon ne može dakle funkcionirati u višejezičnom kontekstu da demokracija može funkcionirati samo ako svi govore jednakim jezikom, a kako onda Indija funkcionira, kako Švicarska funkcionira kao demokratski sustav, gospodine Mesešnic. Svi se slažemo ovdje u EU da želimo imati jedinstvo unutar raznolikosti. Dakle, mi imamo isto tako i snažnu zadaću da održimo kulturnu raznolikost. To ne znači da ne možemo pokušati poboljšati strukture unutar kojima surađujemo i da možemo pronaći, pokušati pronaći zajednička rješenja zajedničkim problemima. I zasigurno biste isto tako prihvatili činjenicu da je smisleno da primjenjujemo na primjerice pravilo da nitko ne može glasati dva puta ili mislite da ljudi imaju pravo da varaju na izborima. Sigurno mislite da je poželjno da imamo europske političke stranke kojima pripadaju kandidati i da se to treba naznačiti na glasačkim listićima. Ili mislite da to treba biti tajnost, da europski građani ne bi smjeli znati kojoj europskoj političkoj obitelji pripadaju kada za nju glasuju. Sigurno je poželjno uvesti neke promjene koje će isto tako se primijeniti onda primjerice kada neki povjerenik komisije želi sudjelovati u europskim izborima. Postoji niz prijedloga i dosta ambicioznih u ovom izvješću i reći da nam ne trebaju nikakve promjene i da ne moramo uopće ovome razgovarati me zapravo dosta iznenađuje. Hvala. Hvala ti, Znam da bi gospodin Mesešmic htio odmah odgovoriti, ali gospodin Rikardo se još na našem popisu vi želite sada govoriti u redu, onda vaš odgovor možemo prihvatiti kasnije. Hvala. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ja se jako slažem s onim što je rekla Silvi Gula što se tiče međunarodnih popisa, tu neću ništa tome dodati. Mislim da je ona u potpunosti u pravu. Potrebno nam je sve više Europe. A to bi pomoglo tome. Kao što je gospodin Messerschmidt e, rekao, zapravo mi ne bismo trebali gledati Europu kao jednu državu. Europa nije jedna država, ali ona bi trebala biti jedan projekt, a to je nešto potpuno drugačije. Projekt koje mnoge države pokreću i mislim da mi nismo abstraktna zajednica, to je doista iznenađujuće, pa čak i ako Njemci to kažu. Kako abstraktna zajednica? Iz toga se ja velike slažem sa transnacionalnim popisima da o tome raspravimo i da to uvedemo kao teče, e, kao drugo. Izmani pragovi, pa Čini se da je Njemačko ustavni sud e, naša referenca, pa vas toga moram podsjetiti da je ovaj sud odbio izborni prag od 5% u Njemačkoj. To nije prihvaćeno. I stoga se ja uopće ne bih zalagao za izborne pragove, uopće sam ih zalagao, ali ako moramo postići kompromis, onda bih mogao prihvatiti 3%, ali ne više od toga, jer u suprotnom, već prema razlikama koje imamo, bi neki jednostavno mogli se potpuno udaljiti od svega toga. I to ne bi dovelo do boljeg znanja i do boljeg sudjelovanja u demokratskom procesu u Europi. Kao treće, i s tim ću završiti, rodna jednakost, slažem se sa sobom Mercedes, ali ja sam se zamislio nešto što bi moglo biti u skladu s onim što si rekla. Slažem se općenito s tim prijedlogom i mislim da možemo izraditi nešto što bi većina ili što bi čak svi mogli prihvatiti. Postoje nekoliko stvari o kojima uopće nismo skoro raspravili, a što je vrlo važno, na primjer dob za glasanje sa 16 godina, zašto ne? Zašto ne? U Austriji to postoji već, a ako želimo približiti europske građane svim institucijama i ako želimo povećati njihovo sudjelovanje, onda bi bilo dobro o tome nastaviti i bilo bi dobro i što se toga tiče pronaći kompromis. A zatim zamjenski članovi, to je još jedna točka, zamjenski članovi, dakle kada neki parlamentarni zastupnik e, se razboli ili nekim posebnim, vrlo rijetkim prilikama, ali onda možemo prihvatiti dakle te zamjenske članove. I još jedna stvar koje se uopće nismo dotakli, a koja je po mom mišljenju važna. Naime, mi smo predložili, to jest ja sam predložio da nakon europskih izbora Europski parlament nešto kaže o svojim preferencijama, dakle o tome koje kandidata bi Europski parlament radije imao. To je samo dakle, kandidat kojemu mi dajemo prednost, a zatim će vijeće dati službeni prijedlog i mi ćemo o tome glasati. Ali da dakle unaprijed već znamo kome bi Europski parlament dao prednost, to bi dalo utjecaja i moći Europskom parlamentu i to bi bilo mišljenje eh, predstavnika europskih građana i građanki koji su oni izabrali. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Mešašmit i zatim Silvi Gular. Pa hvala vam. Hvala vam na ovim pitanjima. Mm, gospodin Korbet, mm, drago mi je što ste postavili mm, pitanje jezika, što ste mi postavili pitanje na mom jeziku, ali mi smo demokratska institucija i e, imamo tri službena jezika. Dobro, Grenland i Faro otoče imaju svoje jezike, oni mi dobro funkcioniramo. Ali ono što sam ja zapravo htio reći je da kada gradimo demokraciju, parlament sa poverenjem i identitetom koju daju građani, da se to ne može učiniti od prema dolje, nego obrnuto. I kao što znate, revolucije i sve ono što, što je vaše nasljeđe pokazuje da je to sve dovelo i do razvoja vaše države u na, jednu od najboljih demokracija na svijetu i to je zapravo potaknuto voljom britanskog stanovništva. Ja nisam nikad prisustvovala nekom velikom događaju u javnosti ili nekakvim prosvjedima gdje su građani tražili više europske kontrole, više prijenosa moći u Europskom parlamentu gdje bi došlo do spontanih prosvjeda, gdje bi ljudi tražili da e, Europski parlament traži da mogu već osobe starije od 16 godina glasati. Ja nisam nikad čuo za to. Siguran sam da možete naći nešto ili spontano stvoriti neku želju za takvim nečim putem vaših divnih europskih političkih stranki, ali e, zapravo mi nismo na našem kontinentu imali nikad takav odgovor. Zato što se ljudi identificiraju kada mogu govoriti sa drugim osobama na istom jeziku, kada dijele sličnu stvarnost u okviru nekih zajedničkih tradicija i kulturi. To je znači da ti ljudi ne mogu suprotno surađivati, ali to samo znači da mi trebamo graditi na trenutnoj stvarnosti. I zbog toga je moj prijedlog bio da trebamo graditi na nacionalnim predstavnicima kao što je to i u izvornom prijedlogu i kao što se to i činilo 89. i ti ljudi bi imali mnogo veći doticaj sa građanima nego vi, gospodine Korbet, ili ja. Hvala Silvi. Kao prvo želim e, odgovoriti jednom kolegi, gospodinu Užidovski Vrlo je zanimljivo da ste se osvrnuli na Njemački ustavni sud. Oni koji me poznaju znaju da ja imam divljenje, osjećam divljenje prema Njemačkoj, da imam nikakav problem s Njemačkom, ali ako se referirate na to, onda se referirate na pravni sustav u Njemačkoj. I zapravo ćemo to i imati ako ostane na ovom međuvladinom pristupu. Dakle, one najjače institucije će imati prelasti nad onim slabijim i slabijim državama. Ja bih rađe da Europski sud pravde u Luksemburgu donese svoje mišljenje, a ne nacionalni sudovi. I nije baš e, umirujuće kada vi kažete da je sud u Kalsoju donio takvu odluku. Zatim, gospodine Mesešmitu, vi radite i dobivate novac iz nacionalnog proračuna, a zapravo ste protiv toga. Unutar Francuskog parlamenta, ako neko želi uništiti samu Francusku republiku, onda bi se u jednom trenutku toj osobi postavila određena pitanja. A euroskeptičari koji se plaćaju, koji se isplaćuju iz europskog proračuna, njima se ništa ne postavlja kao pitanje. Ja smatram da mi u interesu kakvoće našeg rada ovdje, i to je zapravo jedino do čega mi je ovdje stalo, da bismo trebali imati jednu zastupljenost e, gdje se, nacional, gdje se zastupnici Europskog parlamenta ne bi zatvarali u nacionalne kategorije. Vi ste govorili o nekim e, stvarima, ali mnoge od tih stvari koje, se vi, koje vi kažete da su nemoguće će sigurno, e, će sigurno postati jednom, jednog dana moguće zato što ćemo morati ostaviti prednost nad drugim državama. Mercedes Breso. E, Hvala. Gospodine Messerschmidt, imam odgovor za vas. Da, mi smo glasovali, bilo, glasovali smo 80. godina, tada smo imali prve izravne izbore u Europskom parlamentu. Jedina država koja je tražila eh, od građana da kažu želi federalnu uniju, a građani su odgovorili da u 95% slučajeva, dakle postotak je bio vrlo visok, gotovo jednoglasan odgovor. E, jedina ta država bila je ta, ali mi nismo nikad e, u referendumu tražili od građana da kažu hoće li ujedinjene države Europe ili žele li federalno ujedinjenu Europu. Pitali smo ih žele li više jedinstva, ali e, za javnost, ponekad riječ više znači više ovlasti u gospodarstvu, u jedinstvenom tržištu ili tako nešto. Sigurna sam da veliki broj država kani odgovoriti sa ne, ali pitanje je koliko država, jer kao što ste vidjeli, referendum u Grčkoj je zapravo pokazao da su ljudi za Europsku uniju, ne protiv. Naravno, pitanje je bilo drugačije postavljeno. Nisam baš sigurna jesmo li postavili dobro pitanje. Želite li ostati ili ne u pravoj federalnoj Europi? Imamo demokratsku eh, demokratsko balansiranje u ovom trenutku, zato što trenutno nismo federalni skup država, niti smo, kako bih to sad mogla reći, evo, teško je definirati o kojem se tu obliku radi. Radi se, da, nismo čak ni unija koja se sve više približava. To nije konfederalna niti federalna unija, radi se o elementima iz jednog i drugog oblika koji su spojeni. Nije moguće ostati u ovakvoj situaciji, u situaciji moramo ići korak dalje. Ali također ne možemo sve prekinuti odlučiti e, sada raspustiti Europsku uniju. Moramo donijeti odluku i to na pametan način. To nije samo odluka da nastavimo s našim radom samo na gospodarskim pitanjima. To dugujemo našim građanima. Tražimo više obrane, više demokracije. Traži se jako puno političkog angažmana i poboljšanja EU na tom planu. To je vjerojatno situacija koja varira iz države u državu unutar Europske unije, ali um, moramo znati koje su države spremne nastaviti na tom putu. Moramo znati koji su države suglasne. Inače nećemo znati što naši građani stvarno misle o Europskoj uniji. U svakom slučaju možemo ponovno raspravljati o ovom pitanju kad budemo razgovarali o izvješću gospodina Broka i mene, je zato što se ovdje radi o izbornom zakonu. Slažem se sa Silvi Gular. Europski birački popisi mogli biti korisni, ali bilo bi također demokratično rješenje imati nacionalne ili lokalne kolegije. To je tako i u našim državama. U mojoj, na primjer, ja sam izabrana na lokalnoj razini kao predstavnica e, i isto tako je za europske izbore. Nije potrebno imati e, europsku, europsku listu kako bismo imali zastupljenost svih država Europske unije. Ja sam predstavnica svih građana Europske unije i također sam izabrana u e, biračkoj jedinici u mom, mojoj državi. Mi smo izabrani sa strane naših građana u našim državama. To bi moglo biti dobro za ideju Europe, ja sam za to, ali ako time zaustavimo neke važne elemente koji su trebali ući u europski izborni zakon, onda to ne bi bilo dobro. Predsjednica je rekla da mi ne bismo trebali e, odgoditi odlučivanje i prebaciti lopticu na vijeće. Dakle, vjerojatno moramo odraditi mnogo posla prije nego što se taj prijedlog e, bude podnio. U svakom trenutku možemo se vratiti i na taj prijedlog. Nisam sigurna da u ovom trenutku da bi bilo sada dobro nešto mijenjati. Ako želimo nešto promijeniti, to treba učiniti naknadno. Na primjer, što se tiče pripadnosti nacionalne stranke Europskoj stranci. To je političko pitanje. Što se mene tiče, to je važnije pitanje od ostalih. Zato što ako imate e, političko predstavništvo, to je za mene najvažnije treba povesti raspravu na političkoj razini u cijeloj Europi. Max Anders, izvolite. Hvala vam. Ja bih htio reći da velik dio prijedloga koje ovdje imamo dobar, ali da postoji iritacija s toga što da e, politički znanstvenici smatraju da su ti izbori za Europski parlament izbori drugog reda. Dakle, ti izbori su manje važni od drugih i zbog toga imamo i nižu stopu odaziva birača. A ja zapravo smatram da se to ne može riješiti sa ovakvim izmjenama u biračkom pravu. Mislim da je glavni razlog za to što su izbori za Europski parlament izbori drugog reda taj što je Europski parlament fizički udaljen, a to zapravo ne možemo promijeniti. I zbog toga što imamo tu kulturu unutar Europskog parlamenta koja se temelji na konsenzusu i na kompromisu, što je vrlo dobra stvar, ali to otežava novinarima i političarima i javnosti e, da znaju točno tko što zastupa. Jer na kraju mi uvijek pronađemo kompromis za koje većina ljudi može glasati. I zbog toga su ti izbori manje zanimljivi, jer glasujemo stalno za istu stvar. Mislim da to ne bi, da to možemo promijeniti, ali to bi onda moglo imati posljedica i na odaziv birača. Mi možemo uvesti neka poboljšanja sa europskim političkim pravom, imamo mnogo amandmana kroz koje trebamo proći i mislim da jedna od stvari koju treba popraviti je to da bi trebali uvesti zamjenske članove kada parlamentarni zastupnik u potpuno se ne može vršiti svoju dužnost onda bi kratkočno trebali moći dobiti zamislog člana sa, to, sa istog popisa koji dođe i zastupa tog zastupnika kad on to ne može. Mislim da bismo to trebali napraviti isto tako. Mislim da bismo se trebali pozabaviti s pitanjem izvornih pragova. U biračkom pravu postoji pravilo koje kaže da izbori moraju biti razmjerni. No unatoč tome u nekim državama članicama postoje izborne jedinice koje su iznimno male. Mislim da je najmanja izborna jedinica jedinica sa samo tri člana. A to dovodi do izbornih pragova koji su izuzetno visoki. I e, mislim da to trebamo riješiti. A tehnički gledano postoje dosta jednostavna rješenja koje se mogu koristiti da to riješimo. Mislim da bismo to trebali napraviti. Hvala. Hvala lijepa. Jolajnen. Da, europski izvori su slobodni, oni su izravni, oni su univerzalne prinode i zbog toga imaju sve kriterije izbora kakvi se oni održavaju u demokracijama, dakle legitimnost ovog parlamenta je jednaka onoj nacionalnim ili regionalnim parlamentama koji se biraju, dakle slobodno, izravno i uz sudjelovanje na općim izborima. Dakle, nije bitno samo imamo li 45, na 55%, to, to je sve sama priroda demokracije, stoga ne bismo trebali pasti u zamku euroskeptičara ili antieuropljena koji smatraju da su to izvori drugog reda. Demokratski vrijednost im je jednaka, demokratska legitimnost im je jednaka, kao i u svim onim izborima koji se drugdje vrše na slobodan izravan način i na opći način. Naravno, stvarni europski izbori dogodit će se onaj dan kada se i europske političke stranke mogu natjecati za pravi, prave europske mandate. A mislim da nitko do sad nije rekao da ćemo imati samo europskih mandata, a da nećemo više imati nacionalnih mandata. Mislim, to ne bi odražavalo dvostruku legitimnost Europskog parlamenta. Dakle, to je, to, tu su predstavnici naroda i država. Taj ispravan argument da imamo osobe koje se biraju i na razini nacionalnih država članica, ali nadam se da će doći taj dan kada ćemo imati jedinstvene izborne jedinice na europskim popisima. Kao što znate, ja sam uvijek zastupao ideju europskih popisa, na tome bi trebali raditi i doći će jedan dan gdje ćemo unatoč svom otporu morati uvesti. Zato što ćemo shvatiti da će samo onda europska demokracija moći ispuniti svoju svrhu ako je ona popraćena europskim mandatima. No, evo, unatoč tome Silvi i drugi, mi smo rekli da ćemo ovaj put imati jedan pristup sa dva koraka, da ćemo imati dakle izvješće vezano uz reformiranje popisa koji će se moći već uvesti kao izmjene 2019. godine na sljedećim izborima, a imamo i drugo izvješće o reformi Europske unije kao takve i kao što je Georgi Šeplin rekao, možda će se morati ustrojiti jedna konvencija, ali u svakom slučaju taj ta spona koja nedostaje između nacionalnog elementa da europskih ispora i pravih europskih popisa. O tome treba staviti, pa evo ja se nadam da ćemo možda i donijeti kakvu odluku. Dakle, nemojmo se zbuniti s time što, sta, na, što tražimo transnacionalne liste u ovom izvješću. Znamo već da ćemo teško postići jednoglasno mišljenje vijeća sa ovim prijedlozima, a bit će nemoguće i ostvariti neke rezultate i prije nego što netko uopće pomisli na sljedeći izbor 2019. To će biti tek kasnije. Ja se slažem sa onima koji su rekli da europska dimenzija nije vidljiva, da ljudi o tome ne znaju mnogo. Svi mi kada se vraćamo kući vidimo da ljudi nemaju mnogo informacija. I zbog toga bi barem u onih 3-4 mjeseca izborne kampanje za izbor u Europski parlament trebalo doći do nekog poboljšanja. A kao što vidite, mi smo u jednom kompromisnom amandmanu to uzeli u obzir. U idućih nekoliko dana će vam ti kompromisni amandmani biti prosjeđeni, dakle da ne bude samo ona spona između nacionalnih stanaka i europskih političkih stanaka vidljiva na e, glasačkom popisu, već isto tako i na e, reklamama na radiju ili na televiziji. Dakle i tu bi logo, logo trebao biti vidljiv kojem, kojoj europskoj političkoj stranci pripada koja nacionalna stranka isto tako što se tiče političkih manifesta, vezan uz e, Europske političke stranke, dakle njihov manifest, što oni žele učiniti, kako Europu žele predložiti europskim građanima, to je nešto što bi isto tako svima trebalo biti poznato. Taj element u demokraciji da građani znaju tome za koga glasuju, za što glasaju, da ih se poziva da glasaju, to je zapravo taj element koji trebamo najviše ojačati. Kolega Jazdovski, mislim da vi krivo tumačite odluku suda iz Kalsuera. Oni ne dovode u pitanje čini su da mi predstavljamo europske građane. To nije bio e, nije bila njihova glavna točka, nego isto tako nije važno koliko stranaka imamo u ovom parlamentu, to im nije bitno. I rekli su dobro imamo 168 naših stranaka, zašto ne, ne znam, i više od toga. Njima to nije bitno. U tome se slažem sa Georgije Mi smo jedan parlament, trebali bi imati jedan set pravila kojim ćemo imati jednake uvjete za izbor kandidata. Još bih komentirao ono što je rekao Anemans i Terry Kapras. Ta ideja da kad je netko bolestan ili je osoba trudna, da onda imamo zamjenskog člana. Pa ja se pitam odakle će onda sići ta osoba? Odakle će doći ta osoba? Naravno sa popisa. I zatim, što mislite? Kada osoba više nije bolesna ili nešto drugo, onda ponovno promijeniti. Da, to je ideja. Ali naravno to mora biti netko za koga su također izabrali građani, dakle mora biti na popisu. Ne, ne, dobro, dobro, jer u proteklih nekoliko godina sam imao raspravu s nekim osobama iz nacionalnih vlada koji su rekli da nije bitno tko je taj zamjenski član, recimo da neko ima nesreću ili da je bolestan i onda netko potpuno drugi odlučuje o tome koga da pošalje u ovaj parlament. Ne, dobro. Ne postoji u mnogim državama ta mogućnost da netko može biti zastupnik na tri ili šest mjeseci. Da, da, znam, u Francuskoj, ali ne u mnogo od svih 28 država članica. Ne znam je li to dobra ideja i malo sam skeptičan. Ne znam mogu li biti za to. Vidim da sve više država članica razmišljaju o dobu glasanja. Nije u Austriji samo to određeno zakonom. Ja sam to vidio još i najmanje drugih tri država gdje se trenutno razmišlja o tome da dakle, već osobe starije od 16 godina glasuju i sudjeluju u demokraciji, to je našim preporukama i naravno da članice ću činiti što žele, ali ako gledamo naprijed u idućih 5 ili 10 godina, te mlade osobe sa 16 godina, e, one putuju diljem svijeta, komuniciraju sa cijelim svijetom, mislim da je došlo mm, to vrijeme da snizimo dob za glasanje. Kada sam ja prvi je glasao, dob je bila 21 i nitko više nije se mogao zamisliti da će biti do glasa jednom 18. Evo 16, kao što vidite ja sam mladog uma i ja se zalažem za to da se glasa već sa 16. Uglavnom, gospodine Kape, slažem se s vama, ta ideja iz Lisabona, da osobe glasuju za vodeće kandidate i da zatim novo izabrani parlament treba predložiti vijeću koji, koji mu favorit. E, ja se slažem ovdje s vama, ali ne znam trebamo li to odrediti već u biračkom pravu. Prošli put je parlament u ponedjeljak sreo predstavnike klubova zastupnika prije nego što su oni utorak se sastali sa vijećem i mi smo e, onda dakle tu već donijeli neku odluku i izdali smo neke prijedloge i to ćemo napraviti idući put. I siguran sam da će i onda ponovno vijeće malo nevojko, ali morate reći da je to parlament postoje sve jači jači i da dakle i ono mora glasiti za kandidat. Hvala vam. thank you. Hvala. Htjela bih dodati dvije ili tri stvari nakon što sam čula ovu raspravu. Htjela bih reći još jedno pojašnjenje. Što se tiče odluke o datumu za izbore, predložili smo zajedno sa Joe da zadržimo trenutni sustav, a to je da parlament odlučuje o datumima. Također postoji prijedlog da to bude druga nedjelja u svibnju kao dan za izbore. Vidjet ćemo koji će e, prijedlog proći, ali nitko nije predložio da se Britanci prebace na nedjelju. E, istina je da pokušavamo unijeti harmonizaciju tako da uspijemo dobiti europski identitet i da to e, bude, e, ne bude oprično nacionalnim sustavima, ali moramo krenuti s te točke da postoji specifičnost srpskih izbora. Mislim da je naša dužnost ta da objasnimo građanima da postoji veza između tih izbora i činjenice da će ih netko predstavljati unutar entiteta koji postoji sve važniji eh, i da će tako sudjelovati u procesu donošenja odluka. Ta specifičnost mora se također odraziti u načinu na koji mi vodimo izbore i provodimo ih. Oni koji imaju već dugo mandat u parlamentu znaju koliko su ovlasti ovog parlamenta i koja je njegova odgovornost koja se e, povećala zadnjih godina za Europsku uniju. E, izborni proces se koristi kako bi se građanima Europske unije sve e, jače obznanilo koliko je važan parlament i koliko on ima utjecaj na svakodnevni život. Vi to ne možete postići ako se ne pokaže veza između nacionalnih i europskih političkih stranaka. Moramo pokušati pokazati koja je europska dimenzija ovog izbornog procesa koji će se nastaviti e, na nacionalnim tradicijama. Mm, postoji veliki jaz e, u ovom procesu, to je istina. Ali postoji još jedan prijedlog mi ćemo glasovati o prijedlogu amandmana, a na samom početku sam se dotakla jednog pitanja e, kojeg mrzim, ali istina je da moramo pronaći neko rješenje, doći do dogovora s vijećem. To je uvijek nešto e, što nam stoji negdje u glavi i znamo da moramo voditi o tome računa. Što se tiče kompromisa, imamo mnogo amandmana o kojima će trebati glasovati i tu će biti mnoga pitanja. Govorit će se o e, pojedinačnim amandmanima, tako da ćete vidjeti e, sva pitanja o kojima smo ovdje govorili o amandmanima. Glasovat ćemo idući tjedan, 28. rujna. Nadam se da ćete svi biti prisutni na glasovanju, a sada zatvaramo ovu točku na dnevnom redu, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je Europska građanska inicijativa, izvješće Đorđa Šeplina. nadam se da ovo nije posljednji put što ga čujemo, ali sada mu dajemo riječ. Hvala, stvarno se nadam da ovo nije posljednji put da se obraćam ovom odboru. Zahvaljujem vam što ste mi dali riječ E, dobro ste rekli, mnogo se razgovaralo o ovom pitanju unutar odbora. Rasprava je bila stvarno vrijedna, dobio sam vrlo zanimljive ideje. E, zahvalan svim onima sam koji su mi poslali prijedloge za amandmane. Od civilnog društva dobio sam e, jako važne naznake. Razgovarao sam sa mnogim predstavnicama i predstavnicima. Vidio sam da ima jako puno entuzijazma među nevladinim organizacijama što se tiče ovog instrumenta, a to je Europska građanska inicijativa. Ne moram vam to reći jer smo o tome već raspravljali, radi se o vrlo inovativnom instrumentu e, koji građanima pod određenim uvjetima daje mogućnost da pokrenu zakonodavnu inicijativu time se stvaraju i neki problemi, ali o tome ću govoriti kasnije. Imamo mnogo kompromisa, gotovo smo zaključili čitav proces e, pismenim postupkom, imali smo sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni, dogovorili smo se gotovo 100% oko svih pitanja. Mislim da su kompromisi bili konstruktivni. I koji su sada problemi? Kao prvo, Mislim da neću biti neljubazna ako kažem da komisija već tri i po godine od kad postoji ovaj instrument pokazuje sporost u pokazivanju političke važnosti ove inicijative. Pravno gledano mislim da se sjećate da je potpredsjednik Timmermans sad sam zaboravio kad je došao na naš sastanak u prošlosti. U svakom slučaju tada je rekao da je jako zadovoljan e, radom komisije pravno gledano, ali politički gledano oni nisu priznali političku važnost i implikacije i povezanost između građana i Europske unije. Vjerojatno znate da pravo i politika poet ponekad ne idu istom pravcu i to je upravo sjajan primjer ovog fenomena. Moje izvješće i amandmani imaju za cilj da ovaj instrument profunkcionira. Postoje problemi, kao što sam već rekao, ali mislim da se problemi mogu riješiti. E, dobio sam kritike, možda ne u ovom odboru, ali iz civilnog društva, i njegovih tijela. Rekli su da je ovaj instrument mrtav, ali to nije tako. Mislim da on može zaživjeti. Došlo je do nekih poboljšanja, vidjet ćete to u izvješću, kroz razne faze. Mi idemo u pravcu toga da se ovaj instrument može lako koristiti. Tu su još i neki izazovi Komisija je obećala da će sagledati ovaj dokument i moguće da će to biti e, ne krajem ove godine nego početkom iduće. E, to će svakako imati utjecaj na način na koji se gleda na ovu promjenu. Promjena mora biti prihvatljiva. Vidjet ćemo. E, tu su još neke točke koje želim naglasiti. Jako je važno da se učini mnogo više kako bi instrument postao poznatiji. Trenutno ovaj instrument nije poznat. Komisija kaže da je to e, nedavno usvojen instrument u redu. Mlad je, ali sve ovisi o ljudima koji pokreću tu inicijativu, koji e, prikupljaju milijun potpisa prilično je teško provesti ga u praksi, teško je prikupiti milijun potpisa, tu postoje i tehnički problemi, e, postoje absurdne situacije, imate čak 28 različitih načina e, identificiranja osobe u Ujedinjenoj kraljevini, nemaju osobne iskaznice, evo to je još jedan dodatan problem. Ali bolje poznavanje instrumenta e, u javnosti bilo bi dobro i olakšavanje prikupljena potpisa je svakako poželjno. O tome smo već raspravljali pa ne želim duljiti. Mislim eh, da stvari dobro stoje, ali postoji dublja razina. Komisija mora prihvatiti političku inovativnost toga da se građanima da moć zakonodavne inicijative. I upravo se o tome radi kod ovog instrumenta. To je sve utvrđeno u ugovoru. Evo, nadam se da ćemo upravo doći do toga. Hvala. Hvala, Đorđe. Kao što znaš, e, nadali smo se da nam više nećeš govoriti o tom pitanju, zato sam rekla da te čujemo posljednji put. Hvala, drago mi je što e, nemam zabranju, zabranu iznošenja stavova u ovom odboru. Silvi, želiš li nešto dodati? Hvala lijepo. Ja bih htjela prvo, prije nego što se upustim u raspravu još nekih detaljnih pitanja, prvo bih se dakle htjela zahvaliti od srca našem izvjestitelju koji je odradio sjajan posao. Održali smo vrlo, vrlo konstruktivan sastanak sa izvjestiteljem i zatim izvjestiteljima u sjeni i mislim da se to i vidi upravo na ovim kompromisima koji leže pred nama jer su svi ti prijedlozi kompromisa ciljaju baš u tom smjeru da postignu ono što je rekao kolega Šeflin, naime da taj instrument učinimo poznatijim i građanima omogućimo da kad saznaju više o tom instrumentu, preko svojih tih građanskih inicijativa postignu više u izravno na evropskoj razini. A sada bih samo nekoliko napomena dala i potom pozvala kolegice da razmotre još jedan puta da li taj kompromis kakav je, ovisno o tom pitanju, relevantan može ostati. Pa bih počela s kompromisom D. D. E, riječ je o tome da naravno svi građani imaju pravo govoriti na vlastitom materinjem jeziku. To je potpuno jasno da to niko nije dovodio u pitanje. I naravno znamo da je upravo ovaj pluralitet jezika nešto što iskazuje i pokazuje svo bogatstvo Evropske unije. Mi smo i sad održali jednu vrlo zanimljivu raspravu u vezi izbornog prava i jezika, kao što vidimo. Pa sad bih htio, htjela pitati kolege da prema ovom sadašnjoj formulaciji u kompromisu D, onda imamo da se osim samog priznanja da se koristi vlastiti maternji jezik, se još preko toga traži da sve aktivnosti koje su u vezi s jednom građanskom inicijativom budu zajamčene, verzije budu zajamčene za sve te aktivnosti verzije na svim jezicima. A to mislim da je jednostavno praktično nemoguće. Mi možemo biti jako sretni da nas je gospodarsko-socijalni odbor e, izrazio spremnost da preuzme troškove prijevoda i opće posao prijevoda na sebe kod tih građanskih inicijativa, to je ogroman problem bio, jer upravo kod svih takvih dosadašnjih pokrenutih građanskih inicijativa koje smo imali, nije bilo uopće ljudima moguće to predstaviti onda na svih 24 službena jezika Evropske unije. Ali ako sad preko toga još želite da sve aktivnosti, dakle molim naglasen na ovom sve aktivnosti što piše u tom kompromisu, ako to treba isto tako onda na svih 24 jezika prevesti ko će to napraviti, ko će to organizirati, ko će to na kraju platiti. Dakle, mislim da to ne bi tako išlo. Zatim, u točki U imali jednu stvar koju nedavno, jednu točku koju nedavno nismo zbog nedostatka vremena mogli do kraja dogovoriti. Zbog toga sam još jedan put htjela o tome ovdje govoriti. Naime, naravno da svi želimo da taj instrument građanske inicijative bude poznatiji, ljudima bliži, i htjeli bi pomoći organizatorima svake takve inicijative da lakše propagiraju svoju ideju i inicijativu. Međutim, zaista mislimo da će se iz europskog proračuna odvajati e, sredstva za, kako bi ta, za te građanske inicijative kako bi preko televizija i radija mogli plaćati reklame, propagandu i za svoju inicijativu. Mislim da svi vi znate koliko koštaju takva ta, takve reklame i takve propagiranje preko radija i televizija. A mislim da imamo sasvim drugčijih, puno, puno drugčijih, isto tako vrlo perspektivnih mogućnosti da se vrši ta propaganda koji ne koštaju toliko niti fragment toga. Tako da mislim da se to treba razjasniti, ta točka i tu to počistiti u tom prijedlogu kompromisa. Sljedeća točka. Mi smo dugo razgovarali o tome da li je građanska inicijativa zapravo da li je to nešto što zahtjeva izmjenu europskih ugovora ili ne. I mislim da ovdje imate različite prijedloge koji su izneseni. Imate dva prijedloga za jednu. Prvo kompromis B. Tu se komisija od komisije traže, dakle komisija je zamoljena da razjasni da li jedan prijedlog građanske inicijative može izmijeniti i primarno europsko pravo. Dok mi sad čekamo na tumačenje Europskog suda koji bi trebao tu dati svoje mišljenje i donijeti jednu, zapravo ako ćemo jednu presudu o tome kasnije, onda bih ja dok čekamo na to, dakle presudu Europskog suda, ja bih predložila da mi jednostavno svi skupa pričekamo kako će na kraju izgledati ta odluka Europskog suda, jer već su zbog jednog slučaja ga i aktivirali. A ja ne mislim da bi Europska komisija prije nego što Europski sud, koji je već počeo o tom jednom slučaju, jedan taj slučaj rješavati, dakle da bi oni mogli prije nego što Europski sud donese svoju presudu, mogli dati bilo kakvo mišljenje. Stoga mislim da bi mi trebali u tom tekstu dopisati kako znamo da je trenutno pred Europskim sudom jedan takav, da kažemo, presedan slučaj već pokrenut i da se sad čeka kako će se to prijeporno pitanje riješiti, a onda ćemo po tome dalje se ravnati. A inače, ako, dakle, kad sam možda vam kažem, gospodine Šeptun, zbilja vam hvala, jer sam jako sretna da smo mogli sa kolegama i kolegicama dati jedan čitav niz dobar, dobrih prijedloga kako bi te građanske inicijative mogli učiniti još boljim, još bližim ljudima, još atraktivnijim. I mislim da bi trebali inače ovo skupljanje potpisa trebali odvojiti od automatizma registriranja. I mislim da je to jako dobar prijedlog, tako da građanske inicijative same mogu odlučiti kada im se počinje rok računat, kada im kreće onih 12 mjeseci roka i da to sami reguliraju. Također se veselim zbog ove inicijative da se barem u nekim zemljama e, dob za izlazak na izbore na 16 godina. Prvi izlazak na izborima. Isto tako se veselim da ćemo moći barem jednu djelomičnu građansku inicijativu sa ovim predlozima omogućiti. Ne mogu vam sad sve navesti koje se tu predviđaju da će biti pokrenute, ali ih ima stvarno gomila. I na kraju mislim da će izvjestitelj odlučiti o tome da se moj zadnji, to je amantman 127, da podupru taj amantman 127, taj moj zadnji, jer u tom amandmanu tražimo od komisije da se uglavnom da se promijeni uredba o građanskim inicijativama. To je ono izravno što mi od komisije tražimo upravo u tom amandmanu. Hvala, gospodin Kastalda. I'm sorry, Ramon Havregi first. Ramon Havregi je trebao dobiti riječ prije vas, oprostite. Dakle, Ramon, imaš riječ, izvoli. Hvala, predsjedavajuća. Kao prvo htio bih se zahvaliti na poslu koji je odrađen. Mislim da je to jako važan posao e, zbližavanja različitih stavova. E, zadovoljan sam svim amandmanima koji su podneseni općenito sa strane izvjestitelja. A zadovoljan sam i prihvaćanjem tih amandmana imam pitanja, pitanje za komisiju i za izvjestitelja i za Silvio s kojim sam razgovarao o ovom pitanju. A to je pitanje onog ograničenja koje ćemo uvesti kako bi građani u sklopu ovog pitanja primarnog prava mogli ili ne bi mogli poslati svoju inicijativu. U ovoj ovom dokumentu pokušavamo proširiti e, područje primjene ove europske inicijative, građanske inicijative. Mi pokušavamo učiniti to da građani mogu podnositi više inicijativa i to mnogo lakše. Smatram da imamo mnoge inicijative na razini europskih građana koje bi mogle imati neke reperkusije što se tiče primarnog prava. Znam da primarno pravo Europske unije se ne može mijenjati građanskom inicijativom, nego za to je poseban postupak potreban. Tu treba doći vjerojatno do nekakve konvencije ili sličnog instrumenta. Međutim, e, građanske inicijative koje se tiču primarnog prava i ponavljam, možemo imati mnoge inicijative koje se tiču primarnog prava i povelje temeljnih, o temeljnim pravima i tako dalje. Dakle, blokirati takve inicijative samo zato što one čak i marginalno zadiru u primarno pravo, e, eto čini mi se da je to nešto pretjerano. Čini mi se da možemo, e, da bismo trebali fleksibilnije odgovarati na ovakva pitanja. Jer bi to sve moglo biti predmetom buduće reforme, ali takva pitanja ne bismo trebali E, odbijati u samom početku. Izvolite, gospodin Castaldo. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Htio bih kao prvo zahvaliti se od srca našem izvjestitelju gospodinu Šrpslinu, ne samo na određenom poslu, nego i zbog vrlo dobre e, i opuštene klime, e, odnosno okruženja u kojem smo radili tijekom sastanka izvjestitelja u Sjeni. Postignuti su razni kompromisi, moja ocjena pozitivna, zato što smo uspjeli riješiti neke praktične probleme u vezi s ovom inicijativom. Ehm, vi ste govorili o tome da treba olakšati prikupljanje potpisa i da treba eh, olakšati i druge formalnosti. Dakle, smanjenje prepreka je primaran cilj. Inače bismo imali i eh, gotovu zabranu eh, obnašanja Um, odnosno ostvarivanja prava europskih građana. Tu su i kompromisi, amandmani J i I gdje se govori o potencijalnom uh, sukobu interesa u komisiji, gdje s jedne strane komisija jest institucija koja vrednuje uh, prihvatljivost, odnosno pravnu osnovu inicijative, a s druge strane komisija je također institucija koja politički mora ili može pokrenuti, e, odnosno dati nastavak toj inicijativi. Mi kao parlament trebali bismo izvršiti pritisak kako bismo pronašli nova rješenja kako bi sama komisija u novoj uredbi eh, predložila nova rješenja eh, i drago mi je da će se toj uredbi ubrzo raspravljati. Mislim da je to temeljno kako bismo eh, osigurali što veću nepristranost u procjenjivanju pravne osnove. I još nešto u vezi s onome što, onime što je rekla kolegica Kaufman što se tiče kompromisa u Jasno mi je e, što je kolegica rekla i upravo zbog toga predlažem sljedeće da mi moždamo e, kampanje e, o ovom instrumentu bolje usmjerimo ne bismo se trebali usredotočiti na pojedinu građansku inicijativu, nego imati općenito kampanju na televiziji i na radiju za građane kako bi oni shvatili da postoji taj instrument, da se on može koristiti i da radimo na tomu da taj instrument bude sve pristupačniji upravo njima građanima. Na taj način približili bismo građane europskim institucijama. Oni bi shvatili da se ovaj institut e, izravne demokracije sada afirmira. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni zbog odličnog okruženja u kojem smo radili i nadamo se da ćemo što prije doći do glasovanja i do zajedničkog usvajanja ovog dokumenta. Hvala. Hvala lijepo, sad kažem jer Hvala lijepa. Da, ja bih htio prvo zahvaliti našem izvjestitelju na svom poslu koji je odradio, ali i pravcu u kojem je izvješće krenulo. Mislimo da je sad stvarno došlo vrijeme da taj instrument građanske inicijative ojačamo i da ga učinimo puno, puno poznatijim i popularnim, ako hoćete više nego do sada. Na kraju imamo taj problem da ne možemo riješiti ono što se interno blokira. I tu, tu imamo jasne probleme. Zbog toga je ovo izvješće i malo riskantno jer može neke greške počiniti. Tu se malo razlikuje mišljenje od mojih kolega i pogotovo kolegice koja je željela da se neke stvari ne napišu Naime, ono u vezi da se traži od Europske komisije izmjena uredbe o europskim inicijativama. Ja tu u tom kontekstu naglašam da ja upravo podupirem taj pasus, jer u okviru ugovora iz Lisabona se mogu zamisliti različite varijacije te uredbe. Sada bi kolega Šeplin htio za da se u okviru postojeće uredbe ta inicijativa građanska kao instrument osnaži da bude poznati jak. Ali mislim da mi kao zakonodavci evropski ne moramo uvijek čekati suditi ili se isključivo orijentirati prema sudovima i njihovim tumačenjima, nego mislim da možemo i s vlastitom inicijativom ponešto pokrenuti i to i onda realizirati. Stoga bih, a inače, inače izvješće podržao. Još nešto, točka V. Tu se a ponovno apelira na komisiju upravo u odnosu na ovu uredbu da ju izmjeni u toliko, toliko da, da, da, da ojača instrument. A sada Morten Schmidt, samo vrlo nešto kratko. Ja sam htio prvo čestitati izvjestitelju na ovom sjajnom nasrtu, posebno ova poglavlja o tehničkim poteškoćama koje čini se da su ogromne. A i komentari koje smo čuli od ljudi, ovdje to upravo koji su radili, naprezali se oko toga su to potvrdili. Mislim da je u politici godinu dana zapravo jako malo vremena, posebno ako to treba biti tako teško, mislim da, da, da to odgovara onim formalnim kriterijima. Pa sad da kažem ono što su rekli kolege iz socijalista, socijalista, ne bismo se trebali ograničiti kod e, područja primjene, barem kad, i, kad su tehnička pitanja Eh, aktualna jer mislim da ne bi trebali razmišljati u kojoj mjeri inicijativa može ili ne treba sad djelovati na primarno pravo. Mislim da bismo trebali u svakom slučaju u tom procesu angažirati sve građane i zbog toga bi trebali biti liberalniji kod tih ograničenja i ne gledati sad da im ne damo da idu recimo na primarno pravo. Gledajte, i evropski ugovori su se izmijenili od onog prvog dana kad je ugovor iz Rime. rimski ugovori su napisani. Prije tome zašto bi isključivali građane da daju svoje prijedlobe eh, i išli na direktnu demokraciju ako hoćemo zato što e, i možda u tom smislu djelovali na primarne ugovorne evropske. Mislim da to trebamo apsolutno dozvoliti bez obzira na tehničke poteškoće. Hvala lijepo. A ja sada nemam nikog više ko bi se tu javio. A Mike, Mike, hvala. I ja, ja se želim zahvaliti gospodinu Šaplinu. encarecida E, A zahvaljujem i gospodinu Görencu osobno i to posebno. I sad imam tri komentara. Prvo u vezi slova S, dakle točka pod S navedena. Dakle, s obzirom na sva ona poboljšanja koja moramo postići kako bi Evropska inicijativa postala jedan učinkovit i jaki instrument doista svima poznat, moram postaviti jedno pitanje u vezi sa svim tim i to mislim pitanje se odnosi na pravne osnove jer mislim da smo tu zapravo pravno gledano u nekoj nedorečenoj sivoj zoni između jer gledajte ako mi hoćemo kod potpis, kupljenja potpisa primjerice promijeniti sve one nesigurne elemente kako je tu predviđeno onda činimo nešto što pravno gledano nije jednoznačno bez obzira da li sad imamo milijun potpisa ili ne, to ćemo naknadno ustanoviti. Ali kod e, unaprijed mi ne možemo sad koliko ćemo ih uspjeti e, prikupiti. Zakim kompromise, dakle ti neutralni odbori stručnjaka, neovisni, mi smatramo da se ove dvije vrste takvih odbora mogu zapravo nadopunjati. Drugim riječima, ova saslušanja, odnosno savjetovanja, se mogu održati u raznim odborima, jer znamo da neki odbori više nisu nepristrani, neutralni, jer znaju recimo u kom smjeru neka inicijativa e, kreće, pa onda i nije, ne mogu biti nepristrani, a sada u vezi kompromisa U. To pitanje je jako komplicirano. Mislimo da će instrument funkcionirati i da će ono ići na ruku građanima i građankama. Međutim, pitanje financiranja snosi, nosi velike rizike sa sobom. Naime, postoji rizik da onda financiranje ide samo zato i da vodi cijelu stvar u onom pravcu i prema onoj svrsi na kraju koja nije se željela postići i da se de facto financiranjem uvjetuje i svrha i smjer inicijative i da se onda tu i nekakvi ljudi isto nameću koje nismo od početka htjeli imati. Zbog toga mislim da bi trebali mi e, paziti kako mi moramo zapravo garantirati javnu javno financiranje, da to bude koliko toliko objektivno, a osim toga moramo to kontrolirati, ne, ne možemo uvijek u eksante, ali ako nismo uspjeli eksante, onda ex post, apsolutno to trebamo kontrolirati. Hvala lijepo, George, George je htio riječ. A oprostite, cijelo tajništvo radi za mene, pa sam previdjela još jedno javljanje za riječ. Gospodin Teddy Cabra, znam da ste vi izvjestitelj, ja sam bila de facto iznenačena da ste se i vi još javili za riječ, izvolite. Evo, dajte mi, vratite vi meni moju vidljivost i hvala vam. Vrlo kratka ću biti. Tri stvari koje sam imao iznijeti, tri napomene. U... Pitanje. Pitanje materinjeg jezika, o kom je kolegica Kaufman puno pričala. Ja bih volio jako Jako bih volio znati zašto ste vi, drage gospodine Šeplin, zašto niste spomenuli i amandman broj 21 koji barem, po meni, to je moj amandman, koji barem dijelom rješava ove probleme o kojima je Silvi Kaufman govorila. Dakle, ko će one sve aktivnosti financirati na 24 jezika. Druga stvar, to je kompromis S O Bože, gdje mi je sad taj kompromis? Dakle, kompromis S. Ne mislim, baš, da smo tu došli do nekog pozitivnog rezultata. Kad ste već napisali u roku od 12 mjeseca, 12 mjeseci nakon što se izdalo pozitivno rješenje. Pa što znači pozitivno mišljenje? O tom smo raspravljali. Ako je već neko nešto prihvatio ili je šta pozitivnim ocijenio ili što je pozitivno mišljenje. Mislim da tu nismo mogli do sad postići suglasnost. I onda isto u kompromisu s još nešto. Tu kažem da bi Europski parlament mogao predložiti samo inicijativno izvješće. Tu smo vodili raspravu da li će to biti INI ili NL izvješće. mislim da to trebamo dogovoriti, raspraviti i dogovoriti prije nego što ovaj dogovor stupi na snagu. Mislim, prije nego što objavimo te amandmane i uvrstimo ih u tekst. I zadnja stvar, to se kompletno sa prijateljem Ramonom slažem. Trebali bismo učiniti nešto na ovom što nije baš lako, lako, ali riječ je upravo ovo, u kojoj mjeri inicijative treba dopustiti građanske koje mogu u krajnjoj liniji mijenjati ili djelovati na primarno evropsko pravo. Trebamo ili ne trebamo i kako to riješiti. I sad trebamo ili ne trebamo, barem parcijalno. Mislim, ja mislim da komisija ne bi ni u kom slučaju trebala mijenjati ulogu suda. Komisija može reći samo političku riječ, ali pravno tumačenje, pravnu odluku, pravno rješenje može reći samo donijet sud i izreći sud. I sad dok mi očekujemo tu riječ suda, odnosno rješenje, odnosno presudu koja će biti o tome, suda, u redu, to će biti ono pravno gledano zadnje, ali zašto ne bismo među vremenu pitali za političko mišljenje komisiju pa to isto iznijeli? To je dakle bila moja ideja. Hvala. Aj, sad naš izvjestitelj Šeflin. Hvala vam svima na vašim komentarima. Oni su vrlo, vrlo vrijedni. Ja ću pokušati sve to skupa ugraditi one konačno naše remek dijelo koje se nadam da će biti gotovo do sutra. A nekoliko vrlo specifičnih napomena je ovdje isto izneseno, među kojima primjerice jasno pitanje jezika. I znam da su različite skupine ovdje podijeljene za to kako je e, onda, mislim, pitanje meni je, zar nisam uočio koji će biti problemi sa financiranjem toga. Ja mogu na to sve skupa odgovoriti samo da mislim da će to otprilike biti oko 10% zainteresiranih i 10% puta će se morati raditi, jer recimo 10% od onih koji ne govore baš ništa od glavnih jezika, 24 jezika. Pa sad se nadam da ćemo naći nešto što je prihvatljivo za sve i onda ako ne budemo se mogli oko toga usuglasiti, onda, onda ćemo ići na odvojeno glasovanje, ali Bože moj život je takav, nadalje. Taj, taj problem primarnog evropskog prava. To je zanimljivo pitanje koje bi sad trebali nekako zapravo riješi time da skladištimo ili spremamo te <laughs> inicijative. Trebalo bi postojati neki način da se te inicijative koje se žele pokrenuti spreme za neko buduće vrijeme. u ovom času inicijative ne mogu biti pokrenute koje će na kraju tražiti promjenu primarnog prava. Ali su toliko zanimljive te inicijative da bi ih trebalo ostaviti za neko buduće vrijeme kad se ta stvar razriješi. I sad... još nešto što su, te mi rekli ovo, koje mjeri su ti odbori neutralni, nepristrani i neutralni, dakle nepristrani ili objektivni, kako bi rekli, i u kojoj mjeri ti odbori stručnjaka, kako ih treba još definirati. Ja ću pogledati još jedan puta tu formulaciju i razmisliti. I sad e, sa tim odborima koji se okupljaju stručnjaka, to imam zapravo problema s tim vašim predloženim inspiracijama E, formulacijama, zato jer građani koji se okupljaju te građanske inicijative to ne žele uglavnom prihvati, zato što su u mnogim situacijama stručnjaci koji su bili na raznih strana okupljeni bili protiv njihovih inicijativa. Stoga mislim da bi mi možda najbolje bi bilo da mi održimo ta savjetovanja, saslušanja, kako ćete to nazvati, za te inicijative, i inače, da to bi možda bilo najbolje za građane, to bi najlakše prihvatili, a ne neke stručnjake za koje je upitna objektivnost. A što se tiče reklamnog prostora i propagiranja preko televizije radija, vjerujte mi gospođo Kaufman, radijske reklame su jako jeftine. A sigurno da bi trebalo napraviti kontrole i uvesti neka jamstva da se zna gdje se ide sa tim propagandnim budžetom. Na kraju, još nešto, ovo što komisija radi mislim da je i legalno i politički i mislim da oni imaju pravo i svoju pravnu tumačenje dati. Naravno, konačna i finalna, da kažemo, e, pravna situacija je jasno Evropski sud u Luksemburgu. Međutim, koja je to, a koja je gornja, finalna, najvažnija politička situacija? Jesmo li to mi kao zakonodavci, kao legislativa cijela Evropske unije ili je to egzekutiva u obliku trenutnog vijeća? Dakle, to je isto pitanje procedure i to je isto jedno otvoreno pitanje koje mi ne znamo zapravo ko daje zadnju političku riječ. Hvala lijepo, Đeđi. Kao što znamo, ovom ćemo od 28. na našem sastanku glasovati u odboru, a na sljedećoj plenarnoj listopadu u Strasburu. Sada bih prešla na sljedeću temu, a to je izvješće koje je Paolo Rangel pripremio o ulozi Europske unije u okviru međunarodnih financijskih, monetarnih i regulatornih institucija i tijela. Dakle, u kojoj mjeri tamo Evropska unija izravno je predstavljena i djeluje. Izvolite Paula. Hvala lijepo predsjedavajuća. Ja nažalost neću biti prisutan na sljedećem našem sastanku jer e, imamo u Portugalu izbore kao što znate 4. listopada tako da ću sljedećeg ponedjeljka i utorka sasvim izvjesno biti u mojoj regiji zbog predizborne kampanje, pa neću moći biti ovdje na ovom sastanku odbora koji se upravo prije tih odbor, izbora portugalskih održava. E, se održati. Ali ja ću sada pokušati na portugalskom predstaviti svoj, svoje, svoj projekt. To će mi biti lakše. Dobro, hvala lijepo i sad sam vam to rekao unaprijed već, ali sad ću ga prezentirati. To je sad prva verzija tog projekta ulozi Evropske unije, unije u različitim e, međunarodnim financijskim, monetarnim i regulatornim institucijama. I sad bih htio prvo istaknuti u tom svom izvješću da danas zapravo preko, upravo preko tih foruma, među kojima mislim MMF, prvenstveno podrazumijem i OECD, ili čak grupa G20, da se upravo preko tih međunarodnih formula, foruma odvija jedan dobar dio svjetskog gospodarstva. Ili recimo Bazelski odbor e, ili financiranje investitora i tako dalje, ili recimo druge platforme za dodjelu različitih nagrada i pogotovo dodjelu različitih određivanja investicija. To su najrazličitiji gospodarsko-financijski forumi koji imaju naravno i različite stupnjeve institucionaliziranosti. Imamo one klasične organizacije kao, kao recimo MMF ili OECD, onda imamo i neformalni okvir kao što je to G20 ili recimo kod različitih strukovnih udruženja koja nam određuju knjigovodstvene standarde primjerice koji su de facto kompletno privatne institucije, ali su stekli kroz jednu neovisnost i svoj rad jedan status da se ubraje u te međunarodne forume koji odlučuju o gospodarstvu i financijama. I sad smo trebali vidjeti, napraviti jednu studiju, to je potaknuo inače unutar našeg Europskog parlamenta odbor Eko. Napravi, htjela se napraviti jedna studija da se vidi kako izglede, kako je zastupljena Europska unija i kakva je uloga cijele Europske unije, dakle kao unije, u tim gremijima. Da se vidi prema kakvom statutu, prema kakvom, dakle, pravilniku uopće Europska unija tu fungira i koga reprezentira i kako se pojavljuje i zatim smo htjeli vidjeti iz te studije, kad bi napravili inventuru postojećeg stanja, dakle zastupljenosti i predstavljenosti Evropske unije u tim svim gremijima, da vidimo kako to možemo još pojačati i poboljšati. E sad, kad pogledamo te organizacije, analiziramo ih, vidimo da su ogromne razlike među njima kao što smo već rekli, recimo G20, to je jedna potpuno neformalni gremi gdje se e, neformalno, doduše među najvažnijim, najrazvijenijim zemljama svijeta, dogovaraju stvari, raspravljaju, ali nisu to neformalno. S druge strane imamo MMF koji da, od dugo, dugo postoji, koji daje vrlo obvezujuće stvari i klasično institucionalizirana institucija, organizacija. Ja sam sad pokušao tu sustavnu, u tom izvješću prikazati dakle, trenutnu situaciju i kao što sam rekao došao sam da tri temeljna, da kažemo, područja ili tri temeljne točke koje je ovdje tu i izneseno. E sad, prvo, prva stvar je utjecaj Europske unije u tim institucijama koje su toliko različite. Ponavljam opet, od G20 kao eklatantnog primjera gdje se sve skupa događa dosta neformalno, ali su recimo tamo uvijek predstavljeni predsjednici vijeća i komisije uz najrazvijenije na svijetu. A onda znamo još ko tamo sudjelo je najjače zemlje Evropske unije i, globus, i globalno. Zatim onda OECD kao jedna isto tako dugo trajna, već i stara organizacija koja je vrlo institucionalizirana onda MMF. Ali sad je interesantno recimo Ujedinjene narode i njihove agencije imaju tu jedan za de facto samo promatrački status. Ali s druge strane kad se radi o nekim e, konkretnim stručnim odborima unutar tih organizacija i tih foruma, onda znaju Ujedinjeni narod imati vrlo obvezujuću ulogu kroz neku svoju stručnu agenciju, što već je sam po sebi problem. I to zato što je upravo te organizacije koje djeluju na području ekonomije, gospodarstva i financija u svijetu i su toliko različite, ovisno kad su i kako formirane. To je dakle jedna priča. Druga stvar je ono što se posebno odnosi upravo na naš parlament, za nas jako važno, a to je accountability, dakle odgovornost, obavezno polaganje računa. Dakle, Pitanje je sad ko je sve zastupljen i ko koga predstavlja u tim forumima, u tim gremijima. Imali smo do sad već i stanovite razmjene e, u vezi te teme, dakle naš evropski parlament sa mnogima već pokušavao neka nekakva e, javna napraviti javna saslušanja, odnosno konzultacije i sve što drugo, ali nije nikad bilo dovoljno dovoljno to sustavno provedeno, jer mislim recimo sad trebamo prema sljedećeg takvog jednog samita G20 upravo mi preuzeti svoju ulogu i trebamo unaprijed se koordinirati i vidjeti što se događa. Ista stvar smatram da bi mi kao Europski parlament trebali zbog pojačane odgovornosti kontrolirati te kontakte Europske unije i sa MMF-om, jer vidite i cijela trojka i sve ono što mi radimo ide skupa sa MMF-om u, krizna područja. I tu mislim da treba parlament svoju ulogu u cijelosti ostvariti, naime paziti na tu odgovornost. Zatim, mislimo da tamo treba jako e, paziti da bude Evropska unija kao cijela zastupljena u tim organizacijama, ne samo pojedine zemlje članice Europske unije. I na kraju treće područje, treće, da kažemo naglasak, treći tematski krug u mom izvješću su bile pitanje transparentnosti. Sjetimo se samo svih onih koji se bave recimo pitanjima osiguranja i banaka, njihovih sanacija i sve ostalo, recimo bazu. Ili OECD i imamo ključnu riječ black box, recimo pitanje patenata, poreznih reformi i tako dalje tu vidimo koliko su to važne stvari, ali kako su de facto neprozirne i ne može se točno vidjeti kako se te stvari odvijaju iza kulisa. Naravno, iza toga se mogu skrivati različite političke, politička razmatranja i argumenti. Zašto se to ne želi učiniti transparentnijim? Naravno, ali mislim kad sudjeluje Evropska unija kao unija cijelosti, primjerice kod G20, recimo tamo mi znamo da na sastanke G20 uvijek idu predsjednik vijeća i komisije i mi možemo sad razmišljati je li to sve u redu, je li to tako najbolje moguće. Ali sad tako je kako je, mislim da ne bi bilo loše da Evropska unija kao takva bude i u OECD-u i u MMF-u službena članica jer postoje i druge institucije više privatnog karaktera koje tamo sudjeluje. A onda imamo recimo i promatrački status, međutim ja mislim da trebamo tim klasičnim institucionaliziranim organizacijama imati jasno mjesto za Europsku uniju kao takvu. Postoje, mislim, jedan apsolutno nadređeni europski interes za sudjelovanjem u takvim gremijima. A kod G20 onda, da primjer, tu mislimo da bi Evropska unija ne treba sad prenositi pozicije već tamo zastupljenih država koje imaju, koji sudjeluju same po sebe kao jedan od G20, nego treba biti članica da bi zastupala nadređene evropske, sve evropske interese. U MMF-u i OECD-u trebamo isto još biti Evropska unija kao članica a naravno osim samog statuta, odnosno osim pravilnika se postavlja i pitanje metoda. Mi trebamo vidjeti kojom metodom bi mogli onda to izglasavati, da kad bi imali i zajedničke pozicije koje ćemo onda tamo zastupati. Jer kako će, mislim sad, ako Evropska unija ima svoje mjesto, mora iznijeti jedinstveno stalište za Evropsku uniju. To bi trebalo jasno izraditi, razraditi. Naravno, to ima opet veze sa legitimacijom, demokratskom i sa transparentnošću, ali i sa našim procedurama rada. I ne smijemo pritom biti nekonsekventni. Moramo najme se unaprijed, prije nego što se događa to da zastupam se Evropska unija u jednom mjestu, da se tu već unaprijed koordiniramo i da se tu unaprijed dogovorimo, razmijenimo sve i uskladimo kako bi se znalo s koje će se pozicija onda, na kojoj pravnoj osnovi, naravno to mora biti jasno, tamo zastupati. Primjerice, vidite, kad govorimo o monetarnoj uniji, na tom se isto radi, samo da spomenem izvješće Brok. I onda imamo u okviru ovog primarnog prava, imamo izvješće Vrhovštata o tome i tu se isto o sličnim stvarima govori. Naime, da treba jedno vanjsko predstavništvo Europske unije, ako već ne čitave unije, onda barem eurozone, da ima tu jedna, jedna pozicija koja se iznosi u ime eurozone, na baš tim važnim gospodarsko-financijskim forumima, u tim institucijama koje su tako raznovrsne. Naravno, Uvijek je riječ o onom zašto je nadležna Evropska unija, a zašto je i što svaka zemlja za sebe odgovorna i nadležna. A onda još nešto o transparentnosti i demokratskoj legitimaciji. Tu mislim da je s jedne strane Europski parlament taj kog se mora obavijestiti o svemu što se u tim institucijama događa. Mi moramo imati uvid u sve dokumente kao i uvid u sve odluke koje su donesene i moramo, da bi to bilo sve skupa točno i da bi to bilo usuglašeno, mi moramo unaprijed sve stajališta koordinirati. Dakle, recimo prije jednog samita G20 mi moramo napraviti jedan razmjenu mišljenja iz, i uskladiti svoja stajališta unaprijed kako bi onda se u tom dotičnom okviru mogle i koherentno i konzistentno iznositi jedno mišljenje u, u ime Europske unije. To je jako važna točka. Jer s jedne strane to znači više odgovornosti i više demokratske legitimacije. Dakle, sve one deficite koje smo imali u demokratičnosti ćemo tu pokrpati, a s druge strane to znači više transparencije, transparentnosti. Naravno, kad dolazimo da što je tehnički teži i zahtjevni takav jedan dogovor ili zastupanje jedne pozicije Europske unije, to stvar postaje teža i teže izvedivom jasno i netransparentnijom. I zato bi takve rasprave i koordinacije u u Europskom parlamentu tu upravo pomogla. I na kraju zadnja točka i stvarno zadnja o kojoj ću ovdje govoriti. Europska unija bi trebala odigrati jaču ulogu u reformi tih organizacija trenutno vidimo koliko je zapravo nužno bi bilo imati jednu evropsku gospodarsku vladu, da je tako nazovemo gospodarsko, za gospodarsko-financijska pitanja. A ako to želimo, onda bi morali kod standarda, već kod normi krenuti i to globalno. U recimo u men, upravljanju svjetskih gospodarstava. Naravno, za to je potrebno reforme provesti. Samo se sjetimo Svjetske banke ili MMF-a i njihovih sustava i struktura. Ili se sjetite i drugih institucija, organizacija koje rade na globalnoj razini i vrlo su bitne u upravljanju svjetskog gospodarstva. A mislim da Evropska unija da bi Evropska unija tu trebala biti hrabra i smiona da sama poduzme inicijative kako bi se kako bi dakle inicijative za reformu, dakle da sama predloži reforme različite tog gospravljanja svjetskim gospodarstvom. Europska unija bi morala biti u poziciji da može i sama predlagati nove modele. To piše u ostalom i u ovom izvješću. Jer eh, treba pokušati reformirati te institucije za upravljanje svjetskim gospodarstvom. I možda bi još na kraju u obliku jedne preporuke trebali neke malo ohrabrenja iznijeti za Europu. Jer znamo da jednim dijelom su problemi koji nas u tome svemu spriječavaju, to i piše u ovom izvješću u ostalom, e, problem je to da se diferencira između tih institucija koje, koje de facto odlučuju o tom upravljanju svjetskim gospodarstvom. Naime, mi ne mi znamo jasno da sa ovakvim jednim izvješćem ne možemo baš sad u praktičnom smislu strašno puno pokrenuti odjedanput ali su to jer su i naše institucije evropske trenutno previše raštrkane i udaljene da bi ih sad to tako preko noći mogli objediniti. Ali ćemo dati barem neke linije za budući rad na koordinaciji i približavanju tih institucija kako, se, kako bi se one povezale u Europskoj uniji, kako bi onda svi njihovi napori, pogotovo na gospodarsko-financijskom području, bili transparentni i kako bi onda i mogli jače nastupati. A na taj način bi i E, apsolutno kroz tu kontrolu, ako hoćete, našu, koju bi mi kao parlament vršili i ojačali demokratsku legitimaciju svih tih institucija. Naravno, na kraju jasno biže naš apel za reformom svih tih financijsko-gospodarskih institucija, posebno onih koje upravljaju svjetskim gospodarstvom. I želja da recimo tamo gdje su i države i nad nacionalne, supranacionalne strukture predstavljene, tu bude i Evropska unija predstavljena u jednom čvrstom izdanju. Jer onda bi i zato i apeliramo da Evropska unija na taj način onda i potakne i sudjeluje u reformama u, u svjetskom gospodarstvu, u načinu upravljanja svjetskim gospodarstvom. I dakle mislimo da sa ti ta tri područja i preporukama koje smo dali možemo završiti s tim jako bitnim izvješćem koje bi trebalo odrediti buduće pravce djelovanja. Hvala lijepo. Uh, thank you. I have one... Hvala lijepa. Samo jedna osoba se javila za riječ, to je Ramha Regi. Ne znam, još neko možda? Silvi Gular, da. Hvala vam lijepa. Kao prvo se želim zahvaliti na izvješću koje je Paolo izradio, da li se o vrlo zanimljivom tekstu i ja posebice zahvaljujem e, na informacijama koje ste nam tu pružili. Neke detalje ću još navesti, ali prije toga samo da kažem. Kada se radi o međunarodnim institucijama za gospodarsko financijsko upravljanje, kako bilo kada bi tu uključili ideju da se u Europi jače zalažemo za aspekt održivosti unutar poduzeća. Dakle, tu se radi o komercijalnoj odgovornosti tih poduzeća. To je jedan ključni element koji bi mogao vjeriti i za međunarodne financijske institucije. Europa tu ima e, vodeće mjesto u većinu država se već radi na tome da se održivost pri rješavanju krize i ta komercijalna odgovornost poduzeća također e, pa i zaštitu okoliša u to uključi. Dakle, G20, MMF, e, a i Ujedini narodi imaju u tom smislu također određenu tradiciju. Kod velikih poduzeća se često e, radi o pitanju ljudskih prava, naspram poduzetništva, pa i u Ženevi se na tome već radilo. Dakle, pa kako bi bilo kada bismo tu stvorili od toga ta jedan to jedno europsko identitetsko obilježje, dakle odgovornost za okoliš, za e, poduzetništvo kada bi uključili u to neko tih ključnih elemenata i isto tako na taj način potaknuli međunarodne institucije da to uzmu u obzir. Ja ću u tom smislu podnijeti odgovarajući amandman te se veselim tome što ću ga zajedno s vama razmotriti. Hvala Silvi Gular. Hvala. Hvala lijepa izvjestitelju i onima koji su iznijeli komentare. Samo nekoliko još preciznih informacija. Ja sam svjesna toga da je to ogromna tema i ne smatram da imam rješenja, ali ipak mi se čini da bi ovaj parlament mogao igrati korisnu ulogu u tome da vidi kako izgleda trenutno taj krajolik, koliko su tu raznolike organizacije, povijesne strukture gdje su neka tijela bliža e, industriji, neka bliža možda javnosti. A ona tri ključna pitanja, dakle pitanje vezano uz polaganje računa i transparentnost, ali isto tako i to da pripazimo da naša partnerska tijela primjenjuju svoja pravila i kod sebe. Dakle, da mi izvršimo našu zadaću, ali i da naši partneri izvrše svoju zadaću. Mislim da bismo trebali i dalje biti vezani za multilateralni rad, ali da ne bismo trebali biti naivni pritom. Što se tiče održivosti i o socijalnoj odgovornosti, moram reći da smo tu malo od toga udaljeni. Zapravo hoće li naš bankarski sektor e, podleći globalnom sustavu ili ne, to je kad kad zapravo pravo pitanje. Dakle, postoji vrlo važno strateško pitanje, pitanje interesa za Europu. Europa je u svojem financijskom sektoru ovisna o globalnom kontekstu kako bi došla do ulaganja, potaknula gospodarski rast i tako dalje. I dakle, slažem se s time da bismo trebali unutar našeg odbora s izvjestiteljem najbolje moguće surađivati, ali vrlo skromno rečeno moram priznati da je ovo vrlo teška tema, ali da je to, naročito sada nakon gospodarske krize, ona tema koja bi mogla građanima približiti koliko je važnost naše grada na europskoj razini, za razliku od e, toga da svaka europska država članica žiti svoje interese zasebno. Hvala, ako nema danjih javnih riječ, onda bih možda ja mogla postaviti nekoliko pitanja Paulu. Koliko sam shvatila, vi ste također uzeli u obzir činjenicu da nisu sve međunarodne financijske gospodarske institucije javne, da postoje dakle privatne institucije vezane uz e, računovodstvo, ali uz okoliš. Hoćete li voditi račune o tim institucijama? I kao drugo, kako se možemo snositi sa situacijom koje imamo e, recimo u Europi kada imamo institucije koje trebaju zadržati nepristanost ali istodobno moraju Znači, računi. Dakle, kako možemo riješiti to pitanje? I zadnje pitanje je vrlo specifično pitanje. Ako razmišljamo o onome što se često pojavljuje tijekom našeg rada, a to je to da primjerice komisija predstavlja nekim od međunarodnih financijskih institucija ekonomsku monetarnu uniju, a ekonomska monetarna unija je dalje djelomično pokreta na međuvladnim mehanizmom, kako dakle to možemo riješiti, kako možemo imati jedin, jednu jedinstvenu zastupljenost u trenutnom kontekstu. Hvala. Pa, ja bih htio zahvaliti na svim primjedbama i pitanjima koje ste iznijeli mom kolegi Ravu Rehi. Ono što mogu reći je da smo naravno mi jako za tu ideju drživosti, da nam je do toga jako stalo, ne samo kada se radi o okolišu, već i kada se radi o socijalnim uvjetima, o socijalnoj dimenziji, ako mogu tako reći. No, ja mislim da to nije pravi cilj ovog izvješća. Ovo je više institucionalna tema, dakle ne radi se o programu kojeg želimo provesti, naravno da mi možemo u određenoj mjeri e, ugraditi i te ideje u izvješću, ali glavna ideja je doista da riješimo ona institucionalna pitanja o kojima se ovdje radi. Zatim, gospođi Silvi Gurali, izvjestiteljici iz e, njoj bih htio reći da se u načelu slažem sa idejama koje ste iznijeli. Moram reći da doista ta jednostavna činjenica da imamo sada tu dijagnozu, da je zapravo to već nešto samo po sebi dobro. I toga se slažem da je dobro da sada po prvi put imamo tu globalnu sliku i da smo postali svjesni toga da postoje stvarne razlike između primjerice MMF-a i e, tijela u Bazelu ili između odbora za financijsku stabilnost i skupine G20. Već je to samo po sebi nešto jer će samo to već nama nametnuti drugačije vrstu predstavljaštva, a isto tako i u određenoj mjeri drugačiju vrstu odgovornosti, obveznog polaganja računa i što ga mislim da je ovo što smo sada tu izradili bilo vrlo korisno, jer do sada se tu radilo o potpuno odvojenim pitanjima, a to nas može navesti i na ovaj prijedlog kojeg ste vi rekli da bi mogli razviti neku reformu globalnog gospodarskog upravljanja, dakle, vjerojatno se neke institucije mogu spojiti ili barem djelomično uskladiti, ali onda bi tu EU mogla imati mjesto predvodnika zato što imamo vrlo dugu tradiciju e, toga da usaglašavamo velike raznolikosti u našim institucijama, da ih e, spajamo i da stvaramo neku vrhovnu nadležnu instituciju ili neku strukturu unutar kojih te vrlo različite institucije mogu raditi. Zatim, teža pitanja su zapravo ona koje postavilo kao pitanje naša predsjedavajuća, zato što je zapravo vrlo teško znati. Primjerice, trebala bi možda, trebala bi ovdje možda odigrati europsko službansko djelovanje određenu ulogu, naravno ako se radi o gospodarskim pitanjima, to oni to vjerojatno ne bi trebalo imati, ali kada se radi o imenovanju tih stalnih predstavnika, oni tu primjerice mogu odigrati određenu ulogu, a to je nešto čime se ovdje nismo posebice pozabavili, a postoji i doista jedna podvojenost. Naime, kako je jasno da nam je u Međunarodnom fondu potrebna zastupljenost Europske središnje banke, da moramo imati i predstavljenost e, te iste banke u nekim odlukama skupine G20, ali koji je, koji je status te banke? To je institucija, organizacija Europske unije, ali je dalje nepristana i stoga je to vrlo teško e, pitanje za riješiti. Ja bih rekao da to nije toliko teško kad govorimo o jako tehničkim tijelima, čak i kada su to privatna tijela, jer zatim samo imamo našu suradnju, mi smo tu predstavljeni samo kao stručnjaci, to je vjerojatno jednostavnije za riješiti. To ne uključuje političku dimenziju, Oprostite, ispričao sam kasnim mobitel. Ali, naravno, tu imamo određene poteškoće. Zbog toga smo napravili nešto što je pomalo abstraktno. Rekao bih zato što nemamo tu dovoljno manevarskog prostora da riješimo sva ta pitanja. Različito je to kako imamo našta stav u MFF-u, um, G20 ili OECD-u, um, nego kakav je naš položaj u drugim tijelama. I stoga bi možda tu trebali unijeti to razlikovanje u zastupljenosti. No to je nešto u čemu bismo trebali temeljito pomisliti. Dakle, ne bismo trebali sada već pokušati pogoditi neko rješenje, onda se dogovoriti o vijeću s vijeću s komisijom. Možda će se to moći napraviti u okviru revizije ugovora kako bismo imali tu našu perspektivu u međunarodnim forumima. Isto tako i e, predstavljanje eurozone bi isto tako trebalo riješiti na određen način. U ovom trenutku najvjerojatnije moramo neke od, odgovora, neke odgovore ostaviti nerješenima. Ja nisam zadovoljan tim odgovorom, ali mislim da je trenutno prerano za određivanje nekih konačnih odluka. Naravno, ako se reformira globalno gospodarsko financijsko upravljanje, onda će vjerojatnije biti jednostavnije bit će lakše prilagoditi naše institucije tom novom okviru. Dakle, taj novi, tom novom institucionalnom dizajnu. Ali ono što trenutno mogu reći je da bi se ja i dalje držao tog načela, dakle načela da mi možemo postati članovima OECD-a e, i MFF-a, da možemo na jako intenzivan način koordinirati zajednička stajališta Europske unije na tim različnim forumima i to je vjerojatno naša najvažnija zadaća da bismo mogli ovdje imati više rasprava, da bismo mogli pozvati različite predstavnike Europske unije, pa i tih institucija, da dođu na odbor Ekona, na odbor APKO-a da dođu raspraviti sa zastupnicima prije i nakon nekih odlučnih sastanaka. Da možemo s njima raspraviti i o tome kakav nam, kakva nam je vrsta zastupnosti potrebna ili kako možemo očekivati. Dakle, ideja veće legitimnosti, veće kontrole sa strane Europskog parlamenta i na posljedku ono pitanje na kojem je inzistirala Silvigular, to je posebno važno pitanje kada se bavimo jako tehničkim pitanjima, a kada ta pitanja imaju istodobno i jako korijenite političke aspekte i tu je bitna transparentnost. To je vrlo važno zato što iza nekih pravila odbora u Bazelu ili iza nekih tehničkih načina e, izvješćivanja računovodstva nekih poduzeća. Iza toga se kad kad kriju neke, neki politički aspekti koji su vrlo važni i koji jesu ili nisu u skladu sa smjernicama koja su odredila politička tijela. I stoga, što se tiče transparentnosti, najvjerojatnije možemo dosta toga učiniti i možemo dosta toga poboljšati. Ali, eto kao što sam već rekao, ja mislim da su vaša pitanja, posebice ono pitanje vezano s to tko bi trebao biti tamo, u kojem svojstvu, kako možemo pomiriti nepristranost Europske središnje banke i očitu potrebu da ona bude zastupljena određenim tijelima. To su vrlo aktualna pitanja, ali vjerojatno je prerano Eh, da nađemo za to već neki konačan odgovor. Hvala. Eh, rekli su mi da komisija može se javiti za riječ ako želi, ako ste tu, ne morate, ne, ali možete, možete se javiti da vam priliku da nas kritizirate. Ne, hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ja sam zaposlen u glavnoj upravi ECFIN i e, stoga su tijela koje su po našim ovlastima vrlo malog broja, samo MFF i e, G20 za neka politička pitanja. Kao što je rekla gospođa Gular, to je vrlo teško. Vrlo teško pitanje. To su neistažene vode. No, kada se govori o specifičnim pitanjima, recimo članstvo u MFF-u trenutno nije moguće zato što bi za to bilo potrebna promjena sporazuma sa nlf om a za to je potrebno, koliko ja znam, podrška u iznosu od 85%, dakle to je vrlo, vrlo teško. Pitanje koje ste postavili vezano uz Europsku banku i eh, međuvladin pristup naspram pristupu koji se temelji na načelu zajednice. To su vrlo osjetljiva pitanja. Dakle, mislim da što se tiče te hitne potrebe, da je naš predsjednik se obvezao da će vrlo uskoro uzeti prijedlog o zastupništvu eh, u MFF-u. Isto tako je najavio u svom govoru o stanju Europske unije u Europskom parlamentu da će za Duariju jedan jedna nepristana osoba pristići iz Eurogrupe. Ne znamo još kada ćemo Vidite vidjeti taj prijedlog, ali uskoro i naravno doprinos Europskog parlamenta na tim eh, vrlo zahtjevnim pitanjima su došla. Što se tiče Europske središnje banke, samo jedna tehnička primjedba. Europski sustav središnjih banaka e, ima jednu odredbu gdje se kaže da Europska središnja banka i Europski sustav središnjih banaka mogu sudjelovati u radu međunarodnih institucija, ali da to ne smije biti e, u oprešnosti s onim što je određeno prema članku 138.2 ugovora o načinu rada Europske unije a to znači da nakon prijedloga komisije je ono što vijeće odluči ono što će se koristiti kao referenca i za Europsku središnju banku. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Vidimo da očito imamo dosta izgleda pred nama, ali isto tako vidimo da se krećemo ka globalnom upravljanju. Stoga moramo biti spremni za to, zbog toga je to vremenski tako važno i hitno. Iako ne možemo danas već naći neka konačna rješenja, moramo se kretati u tom smjeru i stoga jako cijenimo ono što Silvi radi u odboru Ekon i nadamo se da će naše mišljenje za to isto tako biti izrazito korisno. Eto, sada kad to kažemo, imam reći da imamo 28. rujan u 12 sati kao rok za podnošenje amandmana, a 22. listopada ćemo raspraviti amandmane. I s ovime bih sada zaključila današnji sastanak, sastat ćemo se sutra u 10 sati, a sada bih zamolila koordinatore da ostanu zato što ćemo držati sastanak koordinatora. Dakle,